Sljedeća tema na našem dnevnom redu je zajednička rasprava o financiranju razvoja. Evo, imate riječ. Odnosno, dakle, financiranje razvoja. Imamo izjave vijeća i komisije o Međunarodnoj konferenciji UN-a o financiranju razvoja. I onda imamo izvješće gospođe Schlein o izbjegavanju plaćanja i utaj poreza kao izazovima u zemljama u razvoju. Počinjemo raspravu e, tako što ću dati riječ izvjestiteljci gospođi Šlajn. Gospođo Šlajn imate riječ na četiri minute. Hvala. Evo danas konačno ova nemilosrdna borba protiv izbjegavanja plaćanja UTE poreza je u samom središtu onoga čemu se raspravlja u Europi. E, Klikom miša se prebacuju profiti s jedne strane e, zemlje na drugi. To je globalni izazov, trebamo globalno rješenje. Porezi se moraju plaćati ondje gdje se stvara profit, to je jednostavno. Mi donosimo odluke koje će e, stvoriti svijet budućnosti. E, klima, Addis Abeba, treća konferencija o financiranju razvoja, e, to su važne teme, važni ciljevi. To možemo postići, ali ako imamo odgovarajuće odgovarajuće financijska sredstva. Moramo mobilizirati domaće resurse. Borba protiv izbjegavanja plaćanja te poreza je od ključne važnosti, no moramo biti pažljivi kada gledate brojke jer e, kada vidimo da tisuće milijardi eura idu u zemlju u razvoju to je ogroman, iz, ogroman iznos ako pogledate resurse koji idu baš samim e, građanima e, radi se o ogromnim brojkama i to je velik problem za njih i sada imamo to, tu konkurenciju e, sa poreznim stopama i zamolit ću vas da sporije govorite zato što ne možemo prevoditi ovakvom brzinom. Dakle, pozivamo komisiju da osmisli plan razvoja za podršku zemljama u razvoju kako bismo imali e, jedan solidan i korektan, fair e, sustav oporezivanja tehnička i financijska pomoć nije dovoljna. Znači moramo imati eh, naš taj odbor un za oporezivanje mora stvarno biti jedno međuvladino tijelo koje će funkcionirati i omogućiti da eh, zemlje u razvoju eh, ravnopravno sudjelu u reformiranju globalnog sustava oporezivanja jer to je ono što moramo učiniti i ovaj e, sustav e, koji je predložio OECD, nešto što treba razmotriti. Trebamo razmotriti i potrebe zemalja u razvoju, to su dva alata koje su nam potrebni. Trebamo imati to izvještavanje od zemlje do zemlje za multinacionalne kompanije, za sve sektore uključujući i rudarstvo. I to mora biti pristupno svim e, zemljama, svim sektorima, javnom sektoru Hoće li itko glasovati protiv onoga što smo mi usvojili jednoglasno na odboru? Moramo imati automatsku razmjenu podataka, e, tranzicijske periode za one zemlje koje nisu razvile kapacitete kako bi e, mogle razmjenjivati te informacije, dostavljati te informacije. Moramo znati tko je zapravo vlasnik kompanija, trustovi i slične financijske udruge moramo na pravičan način e, podijeliti e, prihode od oporezivanja, e, a to mora sve voditi UN. Moramo imati procjenu učinka onoga što mi radimo što se tiče zemalja u razvoju u okviru odgovarajućih strategija. Moramo vidjeti do kraja 2015. kako ćemo riješiti problem onih e, poreznih rajeva. Mislim da smo se svi složili oko toga kako je to ozbiljna stvar, ali ipak e, neke stvari ostaju iste. Moramo također razmotriti i rodno pitanje zato što najranjivije dijelovi društva trpe zbog izbjegavanja plaćanja i utaje poreza. vrlo često se radi o ženama. I za zaista e, mi je drago da mogu zahvaliti e, svima koji su sudjelovali u izvješću, u radu izradi ovog izvješća, uključujući tajništvo i moje osoblje i nadam se da će on omogućiti da mi budemo e, prethodnica u borbi protiv utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i svih vrsta e, nejednakosti. A sada dajem riječ gospodinu Šmitu ispred vijeća. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo zastupnici, sada ima gotovo dvije godine da smo se upustili u jedan složeni postupak pregovaranja čije je cilj ni manje ni više nego jedno globalno partnerstvo kako bismo odgovorili na izazove kao što su razvoj, održivi razvoj i iskorjenjivanje siromaštva. to partnerstvo vodit će međunarodnu zajednicu u nadolazećim godinama. Evropska, unija i države članice naravno uključit će se u ovaj povijesni proces. Ovo partnerstvo mi ga želimo utemeljiti na univerzalnim načelima, na načelima univerzalnosti, podijeljene odgovornosti i uzajamne odgovornosti. Moramo uzeti u obzir kapacitete e, svakoga od nas i Također je važno reći da je da ovo novo globalno partnerstvo mora promicati ljudska prava, zatim jednakost, nediskriminaciju, demokratske institucije, poli, eh, eh, eh, višestruku vladavinu i pravnu državu. Treba omogućiti svima da aktivno sudjeluju te osigurati ekološku održivost i poštivati granice koje imaju naša planet, naš planet. Prava žena, jednakost spolova, emancipacija žena i djevojaka, to je već sama, koji su, koji su već postojeći cilj o Dakle, to su ciljevi koji se moraju ohrabrivati na svakoj razini. Prije svega mislim na obrazovanje djevojaka. To predstavlja jako značajan čimbenik u razvoju. Nakon Montereja i nakon Dohe eh, koji su postavili temelje ovog partnerstva, mi moramo nastaviti raditi na jednoj zajedničkoj viziji koja mora biti prilagođena svjetskim izazovima. Konferencija u Addis Abebi koja počinje sljedećeg ponedjeljka ne bi se trebala ograničiti na procjenu onoga što smo eh, postigli eh, procesom u Montereju. Mi se sada trebamo okrenuti prema budućnosti. Trebamo se na integrirani način okrenuti svim sredstvima koje možemo mobilizirati Dakle, i mobilizirati sva financijska sredstva i druga sredstva. Europska unija i države članice moraju nastaviti podržavati ovo nužno načelo od koje smo prihvatili od Montereja. Dakle, javna sredstva predstavljaju glavna sredstva za razvoj, izravno dostupna sredstva za razvoj i ona predstavljaju središte održivog financiranja. Nacionalne vlade imaju odgovornost da mobiliziraju i koriste na najbolji mogući način javna sredstva. Ove konferencije trebale bi, eh, trebale bi nas dovesti do jednog novog eh, pristupa eh, vezanog za partnerstvo o financiranju. Moramo raditi na tri dimenzije, ekonomskoj, socijalnoj i okolišnoj dimenziji, kada je riječ naravno o održivom razvoju. Moramo ohrabriti koherentnost politika. Moramo jasno definirati obveze koje preuzimamo i rezultate koje želimo postići, odnosno koje trebaju postići svi akteri. Smatramo da krajnji e, dokument ove konferencije treba predstavljati jedno sredstvo za provedbu programa e, za nakon 2015. godine, a on će biti dogovoren u New Yorku na jesen. To će biti E, to će biti temelj e, za dobar temelj e, koji će nam poslužiti uoči dakle kopa 21 koji će se održati u prosincu u Parizu. Ako dakle važna su dakle državna sredstva ali treba razmotriti i nefinancijska sredstva provedbe. Ona su nužna. Nužno je stvoriti okoliš e, koji e, pridonosi e, razvoju. Treba osnažiti institucionalne kapacitete, stimulirati ulaganja i trgovinu, ulagati u obrazovanje, treba ohrabrivati razvoj tehnologije, znanosti i treba ohrabrivati inovacija. Novo partnerstvo e, zahtjeva također i praćenje, praćenje odgovornosti, a e, također i evaluaciju. E, oni predstavljaju dio, ključan dio programa zajma za 2005, nakon 2015. godinu. Trebamo uključiti sve aktere, vladine aktere i nevladine aktere kako bismo sve ovo proveli. Dame i gospodo zastupnici, Europska unija i države članice Odlučeni su u želji da odigraju aktivnu ulogu i konstruktivnu ulogu u svim procesima koji su u tijeku i također žele voditi računa o njihovoj konvergenciji. Zato vijeće o razvoju koje je održano u svibnju ponovno ponavlja obveze država članica e, i Europske unije da e, dakle obvezu i želju da se postigne e, da, dođemo do one razine od 0,7% BNP-a kada je riječ o potpori. Naravno, ona bi trebala biti usmjerena prema najmanje naprednim zemljama. Također bi Europska unija trebala nastaviti pregovarati u onim pregovorima koji se već vode na međunarodnoj razini. Uspjeh ovog partnerstva, ovog globalnog partnerstva ovisi o svima nama. Mi smo spremni odigrati našu ulogu i konstruktivno surađivati sa svim sugovornicima, a osobito sa Europskim parlamentom kako bismo uspostavili i proveli program za nakon 2015. godinu koji će biti ambiciozan i koji će donijeti promjene i inkluziju koja nam je toliko potrebna. Hvala. Hvala gospodine ministra. Sada dajem riječ e, komisiji povjerenike Mimica. Hvala gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Samo je jedan tjedan prije ove konferencije razvoja, financiranju razvoja UN-a u Adisa Bebi. Hvala vam e, na ovoj prilici da s vama razmijenimo mišljenje o tome i također na ovom važnom izvješću o izbjegavanju plaćanja i utaj poreza. Ova konferencija o Addis je prioritet za Europsku uniju. Mi i dalje smo odlučni da osiguramo uspjeh te konferencije jer će to biti ključno za ishod samita u Njujorku i za konferenciju o klimatskim promjenama u Parizu krajem godine. Posebno sam zahvalan na aktivnom sudjelovanju parlamenta u ovom procesu priprema i na ovoj vašoj rezoluciji o financiranju razvoja kao i o ovom e, programu e, za razvoj nakon 2015. Drago mi je e, da će neki od vas biti u našoj delegaciji. Predsjednik Juncker je potpredsjednici Mogherini i meni dao zadatak da predstavljamo Europsku uniju u Bebi zajedno sa predstavnicima nacionalnih vlada, mi ćemo se pobrinuti da Europska unija i njene zemlje članice nastave govoriti jednim glasom u ovim posljednjim ključnim fazama. Samo ću nešto reći o općim načelima i očekivanjima na kojima počiva e, pristup Europske unije. Kao prvo, Adisa Beba mora biti transformacija. Mi trebamo ambiciozan i koherentni pristup i sporazum koji će obuhvatiti sve e, dijelove provedbe, domaće resurse, pomoć, ulaganja kao i e, politiku susjedstva. Trebamo snažniju e, ulogu našeg, naše službene po razvojne pomoći kako bi se do maksimuma to iskoristilo. Kao druga Adisa Beba mora promicati univerzalnost u starim danima kad smo imali e, donatore i korisnike pomoći sjever i jug, to je gotovo, trebamo globalno partnerstvo kako bismo postigli sve svoje ciljeve. Sve zemlje moraju dati svoj doprinos, a to vrijedi i za civilno društvo i za privatni sektor. Europska unija je spremna da igra punu ulogu u postizanju tih održivih ciljeva razvoja kod kuće i kroz vanjsko djelovanje. Kao treće, Adis Abeba mora uključiti snažnu odgovornost. Trebamo integriran, transparentan i pouzdan okvir koji će nam omogućiti da pratimo ne samo financijsku pomoć, nego i napredak koji se postiže na postizanju tih održivih ciljeva razvoja. Mi e, svi e, radimo na dokumentu koji će biti snažan, koji će održavati naše težnje i naše želje i koji će održavati i e, zaključke vijeća od 26. svibnja. Teški su bili pregovori, ovaj zadnja verzija nacrta teksta je dobra što se tiče Europske unije, ali još nije postignut dogovor oko toga. Tu postoje još uvijek razlike u mišljenjima između ostaloga i oko e, odnosa između e, konferencije u Adisa i ovog samita za razvoj nakon 2015. I u ovom momentu se vode pregovori oko toga, vjerojatno će se to nastaviti i tijekom konferencije u Adisa Bebi Europska unija je spremna preuzeti vodeću ulogu i u pregovorima i kasnije i kroz neke konkretne brojke. Primjerice, 58 milijardi eura službene razvojne pomoći, Europska unija kolektivno je time najveći donator. Mi smo se ponovo obvezali e, da ćemo postići taj cilj 0,7% e, BDP-a e, za službenu razvojnu pomoć, a imamo i ambicioznije planove sa manje, najmanje razvijene zemlje. Nažalost, Druge, e, drugi donatori iz razvijenog svijeta i zemalja u razvoju nisu slijedili naš e, primjer. Europska unija e, će financirati infrastrukturu u zemljama partnerima, a kroz bespovratna sredstva ćemo doći do svote od 8 milijardi eura. Preko 16 milijardi eura bit će uloženo u e, zaštitu okoliša i klimatske promjene a 55 e, milijardi je konzervativna procjena e, vrijednosti izvoza najnerazvijenijih zemalja u Europsku uniju gdje imamo i kvote za, na koje se ne primjenjuju carine i tako dalje sada ću samo nešto reći o ovom izvješću o izbjegavanju plaćanja i utaj poreza. Mi se slažemo sa ovom analizom veoma sveobuhvatnog izvješća. Nakon razmjene mišljenja sa izvjestiteljicom Schlein nekoliko puta smo razmijenili mišljenja i veoma mi je jasno koliku važnost pridaje parlament ovom pitanju. E, uzeo sam znanju vaš plan djelovanja kako bi se potaklo zemlju razvoju da mobiliziraju svoje domaće resurse poboljšano mobiliziranje domaćih resursa može zaista pozitivno doprinijeti održivijem korištenju e, prihoda i ubiranju prihoda i politička volja da se reformira e, sustav ubiranja poreza je ključna tu borba protiv e, ilegalnog tijeka novca, e, protiv izbjegavanja plaćanja utaje poreza imat će važnu ulogu na konferencijama u Addis Abebi i New Yorku. Ovaj dokument koji će biti ishod e, iz Addis Abebe se time i bavi. Zadnji prijedlog bi mogao biti dobar kompromis i odražava većinu e, stvari e, i djelovanja koje su sadržani i u izvješću parlamenta. Još uvijek postoje neki problemi sa odborom UN-a e, za oporezivanje i kako bi on postao međuvladino tijelo. Mi podržavamo da zemlje u razvoju imaju snažniji glas i da sudjeluju u definiranju ovog programa za upravljanje e, sustavom oporezivanja na globalnoj razini. Ali ovaj odbor e, bi se trebao baviti materijalnim aspektom, suštinskim pitanjima. Zemlje u razvoju koje žele provesti reforme moraju dobiti podršku na tom teškom putu jer to je dio e, naše e, inicijative za globalno partnerstvo u okviru koje ćemo na marginama Addis Abebe održati još jednu dodatnu konferenciju i gdje ćemo e, proizvesti dokument prikupimo više poreza, bolje ga potroši. E, mi se nadamo da ćemo postići važne rezultate, ali ne možemo to uzeti zdravo za gotovo. U Adisu i New Yorku ćemo imati jedinstvenu priliku da osnažimo globalnu suradnju u ovim godinama koje su pred nama. E, učinimo sve što možemo kako bismo to osnažili. Hvala lijepo. A sada u ime odbora Ekon, gospodin Baje. Hvala lijepo e, predsjedateljice. Prije svega želim zahvaliti e, kolegici Eli Švajn na, e, tome, na, njezinu, na radu i na činjenici da je uzela u obzir i naše mišljenje. Naravno da je izbjegavanje plaćanja poreza i utaja poreza nešto što je pošast koju treba izbjeći. To se odražava i na zapošljavanje, i na infrastrukture, i na gospodarstvo i tako dalje. Zato se odbor Ekon osmjerio na tri prioriteta. Prije svega mi podupiremo porezne administracije u e, državama članicama i u državnom razvoju kako bi ubirali e, pravičan porez. Zatim se moramo usredotočiti e, na povećanje porezne osnovice u zemljama u razvoju. Tu se treba osvrnuti na BEPS, zatim bi se trebalo revidirati postojeći sporazumi i treće, mi bismo trebali europsku, e, pomoć uvjetovati e, poštivanjem načela o dobrom upravljanju. E, smatram da europske institucije poput Europske središnje banke i tako dalje bi trebali izbjegavati surađivanje suradnju sa posrednicima koji sa posrednicima koji su u poreznim oazama i sve će nam to omogućiti da se borimo protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. Hvala lijepo. A sada otvaramo, otvaramo raspravu sa predstavnicima klubova zastupnika. Prvi govornik je gospodin Rubik. Imate minutu i pol. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Od srca zahvaljujem kolegici Šlaine na izvrsnoj suradnji. Mislim da je jako važno pokazati da već godinama ulažemo veliki trud e, da uspostavimo nove standarde u razvojnoj politici. Međutim, e, brojne vlade su zakazale i zato moramo razmišljati o samim uzrocima. Trenutačno imamo i probleme migracija, izbjeglica i tako dalje. U konačnici nismo analizirali sve uzroke svih e, problema. Važno je analizirati uzroke siromaštva i uzroke problema. Mi naprosto konstatiramo da se nezaposlenost izvozi. Nezaposlenost se izvozi k nama u Europu. A mi za uzvrat E, šaljemo natrag novce u te zemlje i omogućujemo migrantima da kod nas rade, a to je povezano i sa programom Sve osim oružja koji je e, također ovdje bitan element. Mislim da je ovdje važno raditi na obrazovanju e, i dvojnom sustavu obrazovanja. Ne radi se samo o slanju novca. Važna je suradnja, važno je osnažiti suradnju, obrazovanje i puno drugih elemenata koji će nam biti korisni u budućnosti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći je govorni gospođa McAven, e, minuta i pol. Hvala lijepo, e, predsjedateljice. Zahvaljujem eh, povjereniku i ministru na onome što su eh, večeras rekli. Iako je važno da postignemo sporazum sljedeći tjedan u Adisu i nadam se da će razgovori u New Yorku eh, večeras biti plodonosni zato što će oni zapravo utjecati i na program za New York i za Pariz, odnosno za konferencije koje će uslijediti. Dakle, mi smo svoja stajališta u svezi sa službenu pomoću za razvoj već rekli, ali željela bih nešto drugo reći. E, OECD je procijenio da kada bismo mogli e, povećati ubiranje poreza za 1% u e, zemljama u razvoju, to bi bilo kao da ko udvostručavanje službene pomoći za razvoj znači da je oporezivanje ključno i zato su nam potrebne konkretne mjere kako bismo se borili protiv poreznih problema, odnosno moramo prisiliti društva i pojedince da plaćaju pravičan dio poreza. Trebamo se boriti protiv nezakonitih nezakonitih prakse poput pogrešne procjene vrijednosti trgovinske razmjene, odnosno došle i izvješće smo imali prema kojem, je, prema kojem se 50 milijardi dolara godišnje gubi zbog ovakvih praksi. A to je novac koji bi i te kako pomogao u borbi protiv, na primjer, e, e, e, protiv izgladnjelosti djece. Znači, doslovce se oduzima novac iz usta djece. Da bi se borili protiv ovih problema potrebni su nam konkretni prijedlozi. Potrebno nam je izvješćivanje po zemljama. Sve to mora biti javno sve mora biti javno objavljeno što rade kompanije, što rade društva kako bismo ušli u trag onima koji ne plaćaju svoj udio, odnosno svoj pravičan dio poreza. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine Gerike, imate jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, poštovani gospodine Mimica, vi ste već spomenuli, Europa je globalno najveći donator i najviše novaca daje za razvojnu politiku. Međutim, moramo se pitati da li dovoljno i srazmjerno našim investicijama ostvarujemo svoje ciljeve. Ne, e, kao koordinator svog izaslanstva bio sam na parlamentarnoj skupštini Eh, između Europe i eh, zemalja eh, AKP-a. Ovdje postoje brojni problemi i Europa postavlja zahtjeve kada daje sredstva i to. E, smatram da je važno da razgovaramo o problemu e, izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje. E, puno sam razgovarao sa poduzetnicima u zemljama u razvoju. Oni su ljuti zato što oni plaćaju poreze, a milijunaši ne. Jako puno sredstava e, se gubi, a s tim sredstvima puno bi se moglo učiniti. U mom izvještaju e, zahtjevam e, dodatne mjere kako bi se osigurale strukture za oporezivanje koje funkcioniraju u zemljama u razvoju. Hvala. Madam Besera Dvije minute. Hvala lijepo, predsjedateljice. Gospodine ministre povjereniče, u rujnu 2012. godine predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi govorio je o o onoj rečenici što god je potrebno. Dakle, što god je potrebno učinit ćemo kako bi se borili sa ovim problemima. U početkom godine Europski eh, sud je rekao da je dragi u pravu što je došlo do kvantitete, što je dovelo do kvantitativnog olakšanja i tako dalje. Zašto o tome govorimo? Zato što sljedeći tjedan kad budemo govorili o financiranju u Addis Abebi kao što je rekao povjerenik trebamo iskoristiti priliku da redefiniramo suradnju za razvoj i trebamo uključiti privatne aktere u razvoj, osobito mala i srednja e, poduzeća koji otvaraju najveći broj e, radnih e, mjesta. razmislimo o e, inovaciji e, koja, je zapravo nastala putem malih i srednjih poduzeća i tako dalje. E, sve će nam to pomoći dakle, da upotpunimo program nakon 2015. godine. Pogledajmo je članak 205. UFE koji govori o suradnji i ostvarivanju ciljeva Europske unije koje treba ostvarivati e, demokraciju, nedjeljivost e, ljudskih prava i tako dalje. Zato bismo trebali poduprijeti trenutačni proces pravno obvezujućih pravila ona bi donijela e, rješenja e, za žrtve e, u slučajevima kada je jasno da nacionalno zakonodavstvo, odnosno nacionalni sudovi ne mogu pokrenuti učinkovite akcije. Trebali bismo se baviti svim ovim pitanjima. Hvala lijepo. Gospođo Beser, nažalost morate usporiti kad govorite o protivnom, vaše ideje neće proći zato što prevoditelji ne mogu vas tako brzo prevoditi. Sljedeći govornik je gospođa Sanchez Caledenti, minuta. Gracias, señora presidenta, señor comisario, Hvala lijepo, povjereniče, hvala lijepo, gospodine ministre. Slažem se sa svim kolegama Ubiranje poreza je ključno. Post potpora strana e, pomoć e, Dakle, onaj, onaj iznos koji te zemlje dobivaju od stranih donatora bi e, podjednako mogle dobiti kada bi pravilno ubirali poreze. Mi sada govorimo o Europskoj godini razvoja, zato bismo trebali biti dosljedni. Moramo imati progresivne e, poreze na europskoj razini, ali i na međunarodnoj razini. Mi imamo sada priliku da budemo dosljedni. No, za to nam je potrebna politička volja. Gospođa Sargentini, minuta i pol. Hvala lijepo, predsjedateljice. Istraživanje iz izvješća Schlein govori o poreznim pravilima u nizozemskoj. Bilo je riječi o različitim brojkama, bilo je riječi između 150 i 500 milijuna eura. Međutim, moramo biti jasni kada tome govorimo. Svaki cent koji se šalje u Afriku temelji se zapravo na onom novcu koji afričke zemlje nisu ubirale kao porezi. To predstavlja gubitak. Govorili smo i o pranju novca, kriminalnog novca a stvorili smo čak i javni registar za to kako bismo vidjeli tko su vlasnici tih kompanija. I na taj način možemo ukazati na one multinacionalne kompanije koje izbjegavaju plaćanje poreza. Dakle, možemo jako dugo o tome razgovarati u Addis Abebi multinacionalke na neki način kupuju, one pronalaze one jurisdikcije u kojima mogu plaćati najmanje poreza i dok se ne suočimo s time, dok ne, dok ne nađemo rješenje za ovo, nećemo moći e, stvarati i omogućiti e, i sve one dobre stvari u Africi koje su potrebne. Dakle, potrebne su nam dobra porezna pravila kako bismo se borili protiv ovog fenomena. Gospodin Korao, jedna minuta. Hvala lijepo, predsjedateljice. Prije svega, e, Želio bih e, zahvaliti e, gospođi Schlein na sjajnom izvješću. I ono što je rekao gospodin Mekoven je u pravu. Kada govorimo o tolikom novcu, o svim tim milijardama koje su izgubljene, ako imamo dobar sustav za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza, mogli bismo na taj način riješiti taj problem i ispuniti one rupe. To su, to su rješenja kada govorimo o gospodarskim instrumentima za rješavanje ovog problema. Ovo je dakle e, izvjesno izvješće, vrlo je ambiciozno.

Hvala, predsjedateljice. Dakle, u Adisa Abebi uglavnom će se govoriti o financiranju razvoja. Konferencija će uskoro početi. Ulozi su velici. Jako je važno e, razgovarati o novom programu za razvoj od 2015. do 2030. godine. E, naime, međunarodna zajednica doista mora doći do ambicioznog sporazuma u Addis Abebi. Evropski parlament je o tome već dao svoje stajalište i vezano za cilj od 0,7% BNP-a koji bi trebao biti dodijeljen potpori za razvoj. A isto je e, i u svezi e, kalendara. Nažalost, stajalište vijeća nije bilo na razini naših očekivanja i naših želja ali ako pogledate Addis Abebu, tu se pojavljuju i neke druge bojazne. Tu su drugi partneri. Neki od njih su e, čak i manje otvoreni e, pružanju potpori u, određ, u, u definiranom e, vremenskom okviru. Dakle, moramo pomoći zemljama u razvoju i potrebno je da konferencija u Addis bebi bude konferencija o odgovornosti. Dakle, ne odgovornosti samo u svezi sa javnom potporom, već i odgovornosti u svezi sa ubiranjem poreza. Hvala lijepo. Gospođa Hautala, jedna minuta. Izvolite. Keskitulon e, Hvala lijepa. Sve više zemalja koje su najnerazvijenije reklo je da žele prestati biti ovisne o potpori. To je slučaj i Zambije gdje vidimo da je razvojna pomoć samo 2,5% BDP-a. Međutim, pomoć je potrebna kako bi te zemlje u razvoju mogle objediniti sredstva i kako bismo tim zemljama mogli pomoći da budu uspješnije u ubiranju poreza i e, da uspostave dobar porezni sustav. E, zato ćemo raditi na izradi programa kako to postupno uvesti. Drago mi je što sada tijekom luksemburškog predsjedništva e, možemo vidjeti da je Luksemburg zapravo svijetli primjer što se tiče pružanja pomoći drugim e, državama. Nadamo se da će i druge države ispuniti svoja obećanja. U skandinavskim zemljama e, je e, situacija dosta loša jer se smanjuje razvojna pomoć za skoro 40%, tako da situacija nije dobra. Gospodin Gil, jedna minuta. Hvala lijepa. Meni se čini da se ovdje pokušavaju e, riješiti periferni e, simptomi i velike probleme korupcije. E, Nigerija je dobar primjer korupcije. Niska je razina povjerenja ulagatelja i stoga korporacije mogu E, zloupotrebljavati situaciju s obzirom na e, to da ne funkcionira porezni sustav i ne primjenjuju se e, porezni propisi. Jesu li naša očekivanja realna? U ovim zemljama ne postoji tehnološki napredak koji je nama na raspolaganju. Stoga bismo mogli tvrditi da su ova očekivanja kontraproduktivna, da se ne mogu ostvariti. Prije nego što uspijemo rješavati problem e, izbjegavanja plaćanja poreza, mora se riješiti problem korupcije. Jer ukoliko se želimo nečim baviti i to iskorijeniti, onda to trebaju biti uzroci zla, a ne e, nuspojave. Hvala. E, gospodin Venta, minuta i 30, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. 2015. ključna je godina za financiranje razvojne pomoći. U srpnju je konferencija u Addis Abebi, a u rujnu će se članice UN-a sastati kako bi definirale ciljeve održivog razvoja koji će stupiti na mjesto milenijskih razvojnih ciljeva za razdoblje nakon 2015. Ipak možemo konstatirati da su sve veće potrebe zemalja u razvoju, a istodobno dolazi do smanjenja razvojne pomoći zbog ekonomske situacije u zemljama donatorima. Čuli smo dosta toga o problemu financiranja i problemima e, oporezivanja. Međutim, i inovativna sredstva mogu biti korisna kako bi se ostvarili razvojni ciljevi nakon 2015. Unit Aid, međunarodna organizacija koja podržava UN, e, dokazuje koliko je učinkovit taj model. U proteklih devet godina ova je organizacija uspjela financirati 80% e, pomoći za djecu oboljelu od HIV-a e, velik broj osoba koje su oboljele od malarije i tuberkuloze. Komisija treba iznaći inovativne načine za pružanje pomoći. E, poboljšanje oporezivanja također može dovesti do poboljšanja situacije u zemljama u razvoju. Hvala, gospodin Neuser, minuta i pol, izvolite. Poštovana gospođo predsjednice, e, poštovani e, gospodine Mimica, poštovano predsjedništvo, što Švedska, Danska, Luksemburg i Ujedinjena kraljevina imaju zajedničko? E, to su jedine četiri zemlje među ovih 28 koje su do sada ispunile svoje obećanje i ostvarile 0,7% bruto nacionalnog dohotka za pomoć. Drago mi je što o ovome možemo razgovarati i što je predsjedništvo prisutno i što pokazuje tako velik interes za razvojnu politiku. Smatram da je ključni instrument za financiranje e, potpore uloga država članica. Ja dolazim iz Njemačke, to nije najsiromašnija, međutim e, što se tiče stope razvojne pomoći u 15 godina smo se pomakli e, sa 0,3 na praktički 0,4. Nije došlo ni do kakvog praktički pomaka. Smatram da tijekom e, luksemburškog predsjedavanja upravo u Europskoj godini za razvoj trebamo iskoristiti šansu, pokazati dobrim primjerom, iskoristiti primjer, svijetle primjer Luksemburga, napredovati i utjecati na druge države na međunarodnoj razini kako bismo ostvarili veću vjerodostojnost. To je nešto što je važno u pregovorima e, kako ćemo biti vjerodostojni u Parizu ako ne uspijemo ostvariti zacrtanu stopu e, razvojne pomoći? Hvala. Zahvaljujem gospodin Celer, minuta i pol. Hvala lijepa. E, gospođo predsjednice, poštovani gospodine povjereniče, e, za nekoliko dana održat će se konferencija u Addis Abebi koja će biti prekretnica što se tiče e, financiranja i ostvarenja ciljeva. Osim brojnih financijskih mjera koje trebaju na sebe preuzeti industrializirane zemlje, osim toga E, zemlje u razvoju trebaju iskoristiti svoje resurse kako bi suzbile siromaštvo i osigurale za svoje građane zdrav i siguran život. Od e, zemalja u razvoju očekuje se da ulože napore kako bi poboljšale porezni sustav i razinu ubiranja poreza. To su zemlje koje su bogate resursima, e, mladim ljudima i potencijalima za održiv rast. Međutim, E, one ne smiju ubirati e, porez e, od bogatih inozemnih poduzeća koja odnose dobit iz tih zemalja. Konačno moramo stvoriti transparentnost u sustavu međunarodnog oporezivanja kako bi se razvio sustav oporezivanja u zemljama u razvoju međunarodna suradnja u poreznim e, pitanjima e, mora doživjeti napredak a naš izvještaj daje poticaje u tom smjeru a mjere koje su u njemu navedene trebaju se provesti u praksi hvala Zahvaljujem. Gospodin Lic, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Tjedan dana prije konferencije među 70 država uopće ne postoji nikakav dogovor. Vjerojatno za uspjeh je stoga niža. E, stoga smatramo da je važno pripremiti bolje prijedloge za konferenciju. To se odnosi i na obveze industrializiranih nacija da e, izdvoje 0,7% BND-a za razvojnu pomoć kao izvjestitelj odbora za, e, kao što je rekao predstavnik odbora za razvoj, e, Europska unija ima presudnu ulogu što se tiče financiranja. U sklopu konferencije moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi se donijeli važni zaključci. To je važno zbog sudjelovanja Europskog parlamenta i Europskog vijeća i stoga vam želim puno uspjeha. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, postupak spontanog javljanja za riječ. Prvi govornik, gospodin Pospišel. Hvala lijepa. Pažljivo sam slušao raspravu koja se ovdje vodila. Imao bih jedan konkretan prijedlog. Osobno smatram da je ono što trebamo predložiti zemljama u razvoju konkretan program za prikupljanje poreza, za ubiranje poreza. Osim razvojne pomoći, potrebno je s njima podijeliti ekspertizu za suzbijanje porezne utaje i izbjegavanja poreza, jer na posljedku mi pripremamo takve programe u Europskoj uniji i možemo ih ponuditi zemljama kandidatkinjama i drugim zemljama mi vrlo često dajemo razne prijedloge e, budućim članicama Europske unije što se tiče e, razvoja e, raznih administrativnih sposobnosti i zato trebamo razmotriti i druge mogućnosti. Još jedan komentar. Kada govorimo o borbi protiv utaje poreza, to ne znači da stopa poreza mora biti niska. Svaka zemlja ima pravo odrediti svoju razinu. Hvala. Izvolite. Hvala lijepa. E, čestitam e, kolegici Šlajn na ovom izvještaju. Vidjeli smo u zadnjih nekoliko godina da je prekomjerno zaduživanje samo jedan od problema zemalja u razvoju. Velika zaduženost dovela je i e, neke europske zemlje na rub propasti. Međutim, postoje velike razlike. Visoki dugovi, e, nerazumno gospodarenje, ne postoji prostor za reforme. A otpis duga može dovesti samo do daljnjeg zaduživanja. Jedini put su razgovori između vjerovnika i dužnika. Na taj se način može pronaći ravnoteža kao predvjet za održiv razvoj. To vrijedi i za Etiopiju i mora vrijediti podjednako i za Grčku. E, osnovna je pretpostavka da postoji veća razina odgovornosti vjerovnika i dužnika. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Marijas, izvolite. Zemlju u razvoju i izbjegavanje plaćanja poreza predstavljaju veliki izazov za vlade u zemljama u razvoju. Omjer poreza prema BDP-u je slab i kreće se između 10 i 20%. Samim time, države ne uspijevaju oporezovati multinacionalne kompanije koji vode vrlo profitabilne aktivnosti na njihovom teritoriju. Dakle, ovdje imamo e, jedan e, veliki, e, dakle, jedno, jedan veliki mogući izvor financija. Dakle, treba se oporezivati na onom mjestu gdje se stvaraju, gdje se dobit stvara. Na taj način zemlju u razvoju, dakle u protivnom zemlje u razvoju ne mogu krenuti na put rasta i suočene su sa ogromnim dugom Rezolucija Ujedinjenih naroda iz 2014. godine o brisanju dugova zemljama u razvoju je u tom smislu osobito važna. Hvala lijepo. Gospodin Boček. Hvala lijepa. Gospodin povjerenik govorio je o koherentnom angažmanu i političkom e, osnaživanju te o univerzalnom e, pristupu i obvezi da razina službene razvojne pomoći bude 0,7% bruto nacionalnog dohotka. Međutim, e, nisu sve zemlje ostvarile to obećanje. Međutim, ovdje je važno i pitanje ljudskih prava.

Zahvaljujem, a sada dajem ponovno riječ gospodinu povjereniku. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Zahvaljujem na velikom interesu e, za financiranju razvoja u sklopu priprema za konferenciju u Addis Abebi. Zahvaljujem na vašim prijedlozima. Uvjeren sam da Europska unija treba zadržati svoju razinu ambicije, između ostalog i na način e, da e, primjenjuje načelo razvojne učinkovitosti. Ako radimo i na drugim aspektima možemo biti uspješni kada govorimo o razdoblju nakon 2015. Što se tiče praćenja moramo biti ambiciozni. Europska unija već e, ima e, program e, za praćenje napretka. Inače, se izvještaja za 2015. objavljena je prošli mjesec, međutim moramo razmišljati o jačanju ovog e, procesa e, što se tiče e, okvira za praćenje odgovornosti u razdoblju nakon 2015. Već u ovoj fazi moramo razmišljati o tome što će učiniti Europska unija kako bi podržala provedbu financiranja za razvoj u sklopu programa nakon 2015. E, pažljivo razmatramo načine kako revidirati naše politike kako bismo promicali novi program e, načeli političke koherentnosti e, relevantniji su nego ikada do sad. Moramo voditi računa o provedbi agende u razdoblju nakon 2015. a to uključuje sveobuhvatni pristup za mobilizaciju domaćih resursa u zemljama u razvoju. U tom kontekstu važno je i suzbijanje izbjegavanja poreza i porezne utaje. E, zato ćemo pažljivo razmotriti izvještaj i zahvalni smo na vašem angažmanu u ovom području. Hvala lijepa, a sada dajem riječ gospodinu Šmitu. Izvolite. Gospođo Gospođo predsjednice, prije svega želim e, zahvaliti izvjestiteljici. To je izvješće koje nam je omogućilo jednu jako dobru raspravu i predstavlja dobar doprinos našim pripremama za Addis Abebu i New York. No, želim naglasiti i nešto što je rekao povjerenik, a to je važnost borbe e, protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Apsolutno je nužno pronaći međunarodno rješenje na ovaj problem. Kao što, je, kao što su vaše intervencije to pokazale, stajalište Europske unije i država članica je potpuno jasno kada je riječ o ciljevima ove konferencije. Addis Abeba ne bi trebala biti konferencija koja je posvećena isključivo pomoći u razvoju, već treba inzistirati na nužnosti jednog cjelovitog pristupa vezanog za sva moguća sredstva financijska i druga. Pomoć e, razvoju e, treba ostati važan izvor e, za najmanje i najranjivije države pod uvjetom, a to je već rečeno, da te države budu učinkovite i da se ta sredstva kojim se dodjeljuju na učinkovit način koristi. Treba proširiti ovo područje, treba razmisliti o razvoju na način da je i obrazovanje jako važno, e, između ostaloga i otvaranje radnih mjesta. Treba razmatrati i, i podupirati alternativno financiranje, kao što, su, na primjer, kao što je na primjer mikrofinanciranje. U tom duhu predsjedništvo osnaženo rezultatima o kojima je bilo riječ iskazuje želju da ovi međunarodni napori budu okrunjeni uspjehom i nadamo se da ćemo stvoriti jedno pravo međunarodno partnerstvo. Hvala, gospodine. ministra. Sada na kraju završetak rasprave. Raspravu privodi kraju izvjestiteljice Šlajn. E, hvala, zahvaljujem e, povjereniku što je tijekom proteklih nekoliko mjeseci nam je bio na raspolaganju za raspravu u ovom izvješću i što se obvezao da će razmotiti naše prijedloge. Zaista smo istrpno o svemu tome raspravljali. Mi smo uvjereni da stvaranje međuvladinog tijela je jedini način da se zajamči puna zastupljenost zemalja u razvoju u ovom momentu Odbor za oporezivanje UN-a ima 25 članova i važno je znati da oni koji sjede u tom odboru govore ispred svojih vlada. Mislimo da bi to bio velik skok naprijed za globalno upravljanje. Nadam se da ćemo glasovanjem sutra cijelu tu stvar pomaknuti s mjesta kako bismo e, imali, usvojili jedan e, plan rada za Addis Zahvaljujem se gospođi Makavan na njenoj podršci ovom programu za izvještavanje od zemlje do zemlje. To će biti ključni element naše borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza i zaista moramo poslati snažan signal. E, zahvaljujem svim kolegama koji su doprinijeli raspravi i samo vas podsjećam e, da svakako ima puno stvari koje nisu tu rečene, možete ih naći u tekstu, ne radi se samo o poboljšanju mobilizacije domaćih resursa, nego se radi o snaživanju e, upravljanja, transparentnosti, i odgovornosti prema građanima. I naravno radi se o borbi protiv korupcije. To se spominje u tekstu, to je dio toga. I moramo dugoročno osigurati veću neovisnost od međunarodne pomoći. Hvala vam na vašem doprinosu. Nadam se da ćemo sutra dobiti najveću moguću većinu tijekom glasovanja. Zahvaljujem svima. Ovime zatvaram zajedničku raspravu. Sutra će se glasovati. Evo samo jedna najava. Radi se gospodinu Remonu Sernadžotu koji e, će napustiti pučani, priključiti se klubu ECR. Ta odluka stupa